vas e, obavijestiti da ću u srijedu zajedno sa predsjednikom vijeća potpisati e, pet zakonodavnih akata koji su doneseni u skladu sa redovnim zakonodavnim postupkom u skladu sa člankom 78 poslovnika i naći ćete ih u zapisniku današnje